i komisije o Europskom okviru za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava. pozivam ponovno um, državnu tajnicu da preuzme riječ u ime vijeća. Hvala vam uvaženi zastupnici, predstavnici komisije. Očekuje nas vrlo važna rasprava. Unija se temelji na poštovanju ljudskih prava, na demokraciji te vladavini prava. To su temeljne zakoni u našim zemljama članicama te osnovi element našeg identiteta. Zemlje članice se moraju osigurati da njihovo unutarnje ustrojstvo poštuje vladavinu prava i ostale temeljne vrijednosti. Europska komisija, parlament i vijeće igraju važnu ulogu u očuvanju ovih temeljnih načela. Parlament ima odlučujuću ulogu da bi komisija i vijeće ispunjavali svoje zadaće. Ko se možda sjećate, u lipnju 2013. vijeće je istaknulo da je poštovanje vladavine prava od ključne važnosti za poštovanje temeljnih prava, te je tražilo od komisije da započne raspravu o mogućem obliku kojim bi se trebali pozabaviti s ovim pitanjima. Istih, u istom razdoblju parlament je od institucija zatražio da razviju potrebne evropske instrumente kako bi ispunili odredbe iz osnivačkih ugovora vezana uz temeljna prava. Vijeće je također, e, komisija je doprinijela e, tome sa svojom komunikacijom koja je uslijedila te je dopunila već postojeće instrumente. Tu imamo postupak kršenja prava koji se može koristiti u slučaju nepridržavanja osnovnih odredbi, te je tu i članak 7 ugovora iz Lisabona koja može ukinuti pravo glasa u slučaju stalnog kršenja europskih vrijednosti. Vijeće je u više navrata razgovaralo kako bolje očuvati vladavinu prava u Uniji. U prosincu prošle godine usvojili smo zaključke te smo utvrdili godišnji politički dijalog između zemalja članica kako bismo promovirali i sačuvali vladavinu prava unutar Europske unije. Dijalog će poštovati određene načela kao što su objektivnost, nediskriminacija te jednako postupanje. Također će poštovati načelo dodijeljenih nadležnosti. Morat će također osigurati i inkluzivni pristup. Ovo će se trebati temeljiti na međusobnom povjerenju. Predsjedništvo će igrati središnju ulogu kako bi se osiguralo da se ova načela poštuju tijekom cijele rasprave. Trenutno vijeće radi na organizaciji prvog, prve rasprave o vladavini prava koja će se održati ove godine. Uvjerena sam da će nam ovaj dijalog pomoći da vladavina prava ostane zajednička vrijednost u temelju ove unije. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, hvala vam na pažnji i radujem se našoj raspravi. Hvala vam Gospođo državna tajnice, dajem riječ potpredsjedniku komisije, gospodinu Fransu Timmermansu. Najjasniji način da vidimo vladavinu prava u svakodnevnom životu, je da se prisjetimo kako je bilo kad je nije bilo. Predsjednik Eisenhower je 1958. obilježavao dan vladavine prava još uvijek su bila živa sjećanja na drugi svjetski rat, sjećali smo se straha na te dane. Sada, 70 godina nakon oslobađanja koncentracijskih logora, ovdje u Vječnici smo razgovarali upravo o tim stvarima. 70 godina je prošlo. Je prošlo. Pa ipak vidimo razne trendove koji nas, koji od nas traže da budemo prisebni, da budemo, da pazimo na temeljna prava. Ne smijemo dozvoliti da naša društva skliznu unatrag. Ne smijemo dozvoliti da se to dogodi. Ne postoji tako nešto kao što je neliberalna demokracija. Unija je sagrađena na pretpostavci da društvo treba biti otvoreno. Taj veliki skok, to je ono za što se zalažemo. Međutim, vrlo često uzimamo to zdravo za gotovo. I ne mogu to dovoljno ponoviti. Nema Europe bez potpunih potpunog poštovanja naših zajedničkih vrijednosti, kompromitiranje oko njih jest znači kompromis u jezgri naše suradnje, to znači oslabiti ga. Komisija provodi pitanja vezana uz vladavinu prava. Ja se osobno zalažem za koordinaciju u tom smislu. To je svakodnevni posao. Širenje od, od prava znači i političke smjernice s naše strane. Mi smo izradili projektni tim koji se tiče temeljnih prava i u taj tim bih pozvao i druge povjerenike koliko to bude potrebno. Naš cilj je da nastavimo sa pristupom na 360 stupnjeva kako bismo se osigurali da se temeljna prava aktivno provode u svim zemljama članicama i to na osnovu podataka koje ćemo prikupiti s terena. Svjestan sam da je ova vijećnica više puta tražila obvezujuće instrumente uz postojeći članak 7. Takako svi se možemo složiti oko cilja ovakvih zahtjeva. Želimo da se prava poštuju i provode. Ključno pitanje za raspravu je koji je najbolji način postići, za postizanje toga cilja. Za mene sve institucije imaju komplementarnu ulogu koju trebaju odigrati. Prošlog eh, prosinca složili smo se da treba utvrditi godišnji dijalog s tim u vezi i današnja rasprava služi tome u prilog. Komisija ima svoju vlastitu ulogu i u skladu sa osnivačkim ugovorima tijekom posljednjih godina poduzeli smo odlučujuće djelovanje kako bismo napredovali na ovom području, a obraćali smo se i Europskom sudu kada je došlo do kršenja temeljnih prava u zemljama članicama. Naš pristup kršenjima poklanja, zbog toga poklanjamo posebnu pažnju u slučajevima kršenja. U našoj praksi se bavimo traženjem rješenja prije nego što slučaj dođe do suda ili u slučaju kada provedbeno tijelo nema dovoljnu neovisnost. Od prosinca Također policijska suradnja može biti predmet ovih slučajeva, a mi smo i tu spremni poduzeti potrebne radnje. Ja ću se osobno za to pobrinuti da komisija djeluje na neideološki način i da svaki slučaj procijeni pravedno i objektivno temeljeći se na pravu i na činjenicama. Europska komisija će biti neovisna i sve će zemlje članice tretirati jednako. Naš cilj je da ne sankcioniramo zemlje članice pojedinačno, već da se bavimo ovim ciljevima putem intervencijama kako bi se osigurala pravilna primjena europskih zakona. Članak 7 predviđa duboke sankcije. On se tiče primjene sankcije u području primjene Europskog zakona, ali i njegovog kršenja. Međutim, prošla iskustva nam pokazuju da ovaj instrument koji mogu pokrenuti jedna trećina zemalja članica, parlament ili komisija pokažu, pokazalo se da nije uvijek dobar instrument za brzu reakciju, naročito za one situacije koje ne ulaze u područje primjene europskog zakona i koje se koje nisu u sklopu članka 7, ali se tiču poštovanja vladavine prava zemljama članicama. Zbog ovoga smo prošlog ožujka utvrdili okvirni, europski okvir za vladavinu prava i tu smo odredili kako će komisija djelovati u slučaju tog, tog kršenja. Ukoliko postoji sistematska prijetnja vladavini prava, prevenirat ćemo da to dalje eskalira. Ukoliko dođe do te situacije, ovaj okvir nam omogućava da brzo reagiramo i to nakon brze ocjene situacije i poštujući jednak, jednak, jednako postupanje prema svim zemljama članicama. Cilj je pronaći rješenje sa dotičnom zemljom članicom, a da primorom, pritom ne mora pokretati mehanizme iz članka 7. U ovome će također važnu ulogu imati Europski parlament, zato što će trebati nagovoriti tu zemlju članicu da prekine s tom praksom. Parlament ćemo redovno informirati o napretku koji smo postigli u svakoj fazi procesa. Pažljivo gledamo sve situacije koje se događaju u zemljama članicama u vezi sa, sa vladavinom prava i neću se ustezati da koristim instrumente koje mi omogućava ovaj europski okvir. Također, htio bih vam se obratiti u vezi sa još jednim pitanjem. Mnogi se sigurno pitate kakva je situacija sa pristupom Europske unije konvenciji o temeljnim pravima. Pristup toj konvenciji je među prioritetima Europske komisije. Uvjeren sam da će dovesti do jačanja temeljnih vrijednosti. Međutim, mišljenje Europskog suda nam je donijelo čitav niz izazova i uvjeta, a neke nije lako ispuniti. Mislim da nam je tu potrebno vrijeme za razmišljanje i za konzultacije sa svim sugovornicima o načinu kako nastaviti. Europski parlament je pozdravio Europski okvir za vladavinu prava. I svjestan sam da postoji više da postoje želje da se uspostavi čitav niz mehanizama kojima bi se utvrdilo da li se zemlje članice primjenjuju, odnosno provode europske zakone kada je riječ o temeljnim pravima. Jasno mi je da trenutni instrumenti nisu dovoljni da ćemo ih morati poboljšati. Uvijek sam spreman razgovarati o tome kako poboljšati zaštitu naših prava, ali duge rasprave o mogućim novim instrumentima trebaju biti pokrenute jedino ukoliko znamo ono što nam je potrebno. Možemo li našim građanima reći da potrebno nam je još, još jedan nadzorni mehanizam ili je potrebno nešto bolje koristiti raspoložive instrumente koji već postoje. Iskustvo nam je pokazalo da nema potrebe za novim mehanizmima i sustavima izvještavanja, već je kad dovoljno, dovoljno poboljšati mogućnost da Europska unija dijeluje određenim slučajevima krize. I zato je po nama Europski okvir dobro usmjeren na ova goruća pitanja i kada je riječ o načinu izvještavanja, kada je riječ o usklađivanju temeljnih prava. Brojni dionici, uključujući naše institucije i agencije, naročito agencije za temeljna prava koja, moram reći, obavlja izvrstan posao, ali i vijeće Europe te brojne nevladine organizacije provode redovne nadzorne aktivnosti te nas o tome izvještavaju. Informacije bi trebale biti jednostavnije za korištenje, trebale biti transparentnije. To zasigurno treba ohrabriti. I zato ću na ovaj godišnji dijalog o temeljnim pravima koji će se održati u listopadu, odnosno početkom studenom Želim sve relevantne dionike, uključujući i Europski parlament, želim da svi sudjeluju i danas želim najaviti da će tema ovogodišnjeg dijaloga biti tolerancija. Točnije, kako spriječiti boriti se protiv antisemitskih, antimuslimanske, antimanjinske mržnje u našoj zajednici. To su neki od najvećih izazova s kojima se suočavamo. Nadam se da ćete se aktivno uključiti u ovaj događaj, želim da on bude vidljiv i smislen. Zajedno ćemo govoriti i poslati jasnu političku poruku. Mislim da će to značiti više našim građanima nego duga rasprava o mehanizmima. Jer na koncu riječ je o društvima i to je ono što nas okuplja. Kako se boriti protiv straha, paralizirajućeg straha, straha od drugog. I tu u tom kontekstu naše zajedničke vrijednosti imaju značenje. Što dugujemo tim vrijednostima? Naše budućnosti, naše budućnosti za naše unuke, našu djecu. To su rasprave koje građani očekuju od nas. Hvala vam. Hvala. Time sada možemo početi sa raspravom. Gospodin Buta ima riječ dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Žak Ševalje je definirao pravnu državu kao politički sustav u kojem moć države biva kontrolirana pravom. Pravna država je bila i uvijek će biti bitan element svakog modernog društva. Vrijednosti poput dostojanstva, slobode, tolerancije, sigurnosti i tako dalje moraju predstavljati zajednički nazivnik jedne za ujedinjene sigurne Europe koja um, u središte pozornosti stavlja interese naših građana i poduzeća. To su vrijednosti koje su nedjeljive i koje su trajne. Europska unija je zemlje članice. To znači zapravo sigurnost za sve uh, građane, neovisno iz koje države dolaze. Uh, učinkovita um, pravosuđe predstavlja predstavlja poticaj za stvaranje pozitivne poduzetničke e, kulture i stvaranje novih radenih mjesta. E, svaka nesigurnost može negativno utjecati na naš svakodnevni život. To znači da učinkoviti mehanizmi koji mogu dovesti do sankcija u slučaju kršenja e, temeljnih prava i sloboda je ono što nam je potrebno. Vrijed je pogotovo što se lako može poljuljati temelj vrijednosti kao što je to pravna država. Europska unija, općenito, a i rumunjska su pokazale da imaju kapacitete za uvođenje i uspostavljanje takvih kapaciteta kako bi se zajamčila sigurnost pravne države. Kontrolni mehanizam omogućava identificiranje prekršaja, odnosno kršenja temeljnih prava, no potrebna je još uža suradnja između Komisije Vijeća parlamenta i zemalja članica kada govorimo o strategijama e, i na nacionalnoj i na europskoj razini kako bi pravna država mogla bolje funkcionirati. Hvala. E, plava kartica gospodina Šonija. Prihvaćate li ju? Gospodin Šonija, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Poštovani kolega, radovala se vašim, obradovala sam se vašim riječima, mogu se identificirati s onim što ste rekli. I to zapravo obuh je u skladu s onim što gospodin se rekao, no gospodine kolega, kao govorite li isto to i uz e, klubu EPP-a, odnosno i gdje predstavnik iz Mađarske govori o neliberalnoj politici gdje, e, dakle, govorite li to i tamo? Da, ovakvu raspravu imamo sigurno, sigurno u svakom klubu i svaka pojedinačna zemlja pa bi se potruditi da vodi takvu raspravu i na razine vijeća treba paziti na to da se ne pa krši načelo demokracije. Hvala, a sada riječ dobiva riječ gospođa Sipala. Hvala. Pravna država i demokracija su temelje Europske unije, a tko eh, želi poljuljati te temelje, želi poljuljati Europsku uniju. Poštivanje dakle, tih prava je obveza svih zemalja članica Europske unije i to ne samo kada provom europsko pravo, nego uvijek. Često se te vrijednosti pak zanemarujete ponekad i sustavno pravo nedovoljno, dakle nedostatna prava e, opozicijskih stranaka, Mnogo je tu primjera koji se može navesti. Mi, europljani, ne smijemo samo promatrati kada se e, krše temeljna prava. Europski parlament je nekoliko puta sasivao e, odbor, odnosno poticanja rada odbora koji treba nadzirati e, takve provođenje temeljnih prava. Međutim, nitko do sada nije predložio uvjerljive koncepte. Međutim, ima tu dobrih inicijativa, međutim to nije dovoljno i nije, to nije, Um, redovnu provjeru u svim zemljama članicama. I ovaj okvir koji je predložen u svrhu uh, zaštite pravne države, čini se samo da je slovo na papiru. Europski parlament bi trebao dobivati redovnu informacije o tome što se, što kontrole. Međutim, to se da ne dogodilo ili zato što ništa nije provjereno ili zato što se informacije ne prosjećuje parlamentu. Nakon svih ovih rasprava koje smo vodili prošle godine, sada će se približavaju ovom, e, počinju baviti ovim problemom. Međutim, to nije dovoljno. Potrebna je spremnost svih zemalja članica i komisije da se sustavno kršenje temeljnih prava otvoreno imenuje, dokaže, jer to je ono što mi ima, odgovornost koju mi imamo kao predstavnici Europske unije. Hvala, gospodin Kekov, dvije minute. Gospodine predsjedavatelju, Zajedničke vrijednosti slobode, demokracije, tolerancije su naravno temelji Europe, Europske unije. Prečesto ovaj parlament pokušava zapravo kvalificirati vrijednost na znanstveni način, znači što zapravo nije moguće benchmarks i slični elementi ne, omogućavaju e, stvarno sagledavanje situacije, obvezujući instrumenti za kažnjavanje e, zemalja ili instrument na koji možete skupljati bodove. Sve takve instrumenti e, nisu dostupni. Najbolja i zapravo otvorena iskrena rasprava s ciljem pronošenja rješenja. Potrebna je rasprava a i u cijeloj Europi pita, o pitanju kako poboljšati situaciju zaštite e, temeljnih prava u našim zemljama, na dobrobit naših građana, na koji način možemo ukloniti barijere na tržištu rada, povećati, e, iz, e, smanjiti diskriminaciju LGBT skupina, otvoriti nova radna mjesta za mlade ljude, umanjiti teret ekonomske krize, kao kako bi zapravo gospodarstvo u Europi moglo rasti. Ekonomski napredak e, je uslovezan sa promicanjem temeljnih prava. Mi smo u ovome partneri i ono što nam ne treba, ne treba da jedni drugima prijetimo, ali moramo se usredotočiti na bolju provedbu te pozitivan način e, međusobne komunikacije. Hvala. Hvala. Gospođa Infeld. Hvala gospodine predsjedavatelju. Ja sam pomalo razočarana, moram iskreno priznati, jer gospodine Timmermans, vi ste rekli da nam ne treba ovdje rasprava, institucionalna rasprava o mehanizmu, ali to je upravo ono što nam treba. Temeljne vrijednosti i slobode na kojima je utemeljena ova unija upisani su članak dva ugovora o Europskoj uniji. To je zapravo jedan od prvih članaka i provedba ovog članaka je zapravo najslab ako pogledamo cijeli ugovor. Sviđa se rasprave eurozone, kažemo, a ne trebaju nam tu obvezujući e, instrumenti, imamo tu e, poštene dogovore, samo sve zemlje članice moraju ispuniti svoje obveze i obećanja. Vidjeli smo što je iz toga nastalo, Sada je vrijeme da Europska unija, koja ako se želi razviti u političku uniju, e, osigura instrumente kako bi zajamčila poštivanje vrijednosti o kojoj smo toliko ponosni. Ne smo ovdje samo govoriti, nego moramo poduzeti akcije potrebni su nam obvezujući instrumenti, ne samo konvencije, ne samo diplomacije, ne samo sastance. Moja skupina, klub, je predao prijedlog jednog pakta. Mi smo predali taj prijedlog, o tome smo vodili i rasprave. I mm, međutim, to je nešto što bi bilo slično paktu za stabilnost i rast. Sada taj pak bi sadržavao instrumente za jačanje i provedbu svih ovih vrijednosti koje su nam toliko važne. Jedan od instrumenta, evo mogu vam i pokazati, evo izgleda poput ove kartice za bingo. Dakle, na njoj smo obuhvatili svih 28 zemalja i sve smo različite pokazatelje sloboda govora, sloboda ispovijeste i tako dalje. I bili smo dobri. Nismo ovdje naveli imena pojedin zemalja člana, Međutim, e, Danska i Švedska imaju se zelen, e, sve u zelenom području, a u drugima imamo različite situacije. Potrebno mi nam je razgovor sa vijećom komisijom, parlamentom i sa nacionalnim parlamentima i da svake godine i evo ovdje e, prihvaćamo vaš prijedlog da svake godine imamo zajednički dijalog o statusu demokracije, vladavine prava u zemljama članicama i slažem se s vama, sve zemlje članice trebaju se tretirati na isti način. Ne više raspravljati o pojedine, pojedinačnim zemljama članama ili e, instrumentima nadzora za pojedinačne zemlje članice kao što su Bugarska ili Rumunjska ili za zemlje kandidatkinje. Ne, moramo uzeti u moramo e, govoriti o svim zemljama članicama, moramo govoriti također i, o e, provedbi, odnosno poštivanju zajedničkih vrijednosti i jer to su one vrijednosti na kojima počuva Europska unija. Hvala. Gospodine, Kristogonos, jedna minuta. Gospodine predsjedavatelju, demokracija i temeljna prava na kojima se navodno temelji Europska unija i koje su upisane u članku broj 2 ugovora o osnivanju Europske unije, to su one vrijednosti koje institucije Europske unije same e, dovode u dvojbu. Komisija nam je tu dala odgovor u pisanom obliku u kojem tvrde da temeljna prava zapravo ne vrijede u okviru memoranduma. To zapravo znači da zemlje članice putem, e, dakle, su putem memoranduma zemlje druge klase i to su one zemlje koje imaju velike dugove. povjerene Katalin je e, rekao i e, je tvrdio da se ne možemo ovdje prilagođavati rezultatima izbora. To je zapravo nepoštivanje načela demokracije. E, živimo, dakle u 21. stoljeću, a elite 21. stoljeća sada pokušavaju zapravo e, gospodarskim ucenama utjecati na izbore. Europa treba novi put. Gospodin Sargentini. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. E, Latvijsko predsjedništvo je reklo da vijeće želi razgovarati jednom godišnje s državama članicama o situaciji e, po pitanju zaštite prava čovjeka u Europi. Netko je e, zapravo rekao da je to također korisno. Gospodin Timmermans je rekao da želi reagirati na neideološki i na objektivan način. Mikrofon se isključio. Dobro, možemo nastaviti. Dakle, gospodin Timmermans ne želi e, djelovati ideološki nego objektivno. Ali problem je što kada govorimo o sudu E, i o sucima, znači da moraju postati određena pravila. Mi ne možemo biti objektivni ako ne znamo za što se možemo uhvatiti. Dakle, mi imamo neka pravila mi nemamo pravila u Europi. Zašto? Zato što nema političke volje. I svaki put, čak i u ovom parlamentu, mi pokušavamo voditi takvu vrstu politike. Mi pokušavamo stvari nazvati pravim imenom. Mi moramo govoriti o pravim problemima. Odgovor e, je do sada uvijek bio ne. Zašto? Zato što uvijek govorimo o proračunskom manjku, ali ne govorimo o poštovanju medija, o e, nediskriminaciji, o toleranciji. Ne, to se ne događa. To se događa samo u trenucima u kojima neka osoba postane član nogometne momčadi. Ali ako niste član te momčadi koja je trenutno atraktivna, onda nemate priliku govoriti. Dakle, mi ne možemo prihvatiti e, riječi gospodina Timermansa koji kaže da imamo pravila koja se ne primjenjuju zato što nedostaje volje kako u parlamentu, tako i u vijeći. Zato čekujem sad od vas da nešto napravite i da se pokrenete u tom smjeru. Ja sada apeliram na latinsko predsjedavanje da e, naprave procjenu situacije. Gospođa Ferrari, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Postoji veliki jaz između pravnog priznanja i političke primjene temeljnih prava. Bez obzira na e, primjenu članova 267 ugovora o Europskoj uniji i o pravima milijuna europskih građana i dalje imamo negativne i katastrofalne učinke političke krize i političke štednje te nezakonitih aktivnosti kao što su e, korupcija i drugih oblika kriminaliteta. Europska unija treba internu strategiju o temeljnim pravima, o demokraciji i o vladavini prava na način da zajamči koherentnost sa strateškim okvirom program koji je već predviđen kada govorimo o vanjskim odnosima. Danas nema mehanizma koji će zajamčiti i promovirati zaštitu zajedničkih europskih prava koji postoje već utvrđeni ne samo na europskoj nego i na nacionalnim razinama. Članak 7 ugovora Europske unije je zapravo mrtvo slovo na papiru. Ono što je komisija predložila u svojoj nedavnoj komunikaciji o e, vladavini prava je zapravo ambiciozan plan kako bi se e, poticalo na zaštitu temeljnih prava. Post, ne postoje mehanizmi za nadzor i za intervenciju. Kada govorimo o sankcijama, kada dolazi do kršenja prava, ni to ne funkcionira. Europska unija i e, njezine institucije imaju dužnost osigurati da se sve političke, e, pa, da se, da se cijela politika Europske unije i tekako nadzire i da one ne dovode do kršenja temeljnih prava na vlastitom teritoriju. Hvala. Gospodin Lenars, imate dvije minute, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Netko je već prije mene rekao da vladavina prava je zapravo temelj naše Europe i postojanje Europe. To se mora naglasiti ne samo našim građanima, nego također i za kredibilitet Europske unije. Kada razgovaramo sa zemljama kandidatkinjama, kada razgovaramo sa građanima koji žele s nama sklopiti partnerske odnose, mi stalno insistiramo na vladavini prava Vladavina prava je nešto bez čega demokracija i gospodarstvo ne mogu funkcionirati. Jako je važno da pokušamo i provoditi ono što govorimo prema van. I zato mi je drago da je povjerenik Timmermans ovdje. Prije dvije godine, kada je on još uvijek bio ministar vanjskih poslova nizozemske, on je e, pokušao napraviti više toga u unutrašnjosti Europske unije po pitanju temeljnih sloboda. Godinu dana nakon toga mi smo vidjeli da u okviru prilika koje nude ugovori je došlo do okvira o kojem ste vi govorili, o demokratskom okviru Europske unije. Sada gledamo svoje iskustvo koje smo skupili u proteklih nekoliko godina i vi, zahvaljujući tom iskustvu, prije nego što ste došli u komisiju, sada to možete iskoristiti zajedno sa tom komunikacijom koja je objavljena da kažete da ste zadovoljni što smo iskoristili sve mogućnosti u okviru postojećih mogućnosti. Dakle i to u cijeloj Europi, ne samo e, neovisno o vladama koje su na vlasti. Sve države članice su dale veliki prioritet upravo o temeljnim pravima i e, zaštiti e, ljudskih prava. A sada ima riječ Lopez Aguilar. Imao sam, imali smo puno prilika zapravo da se suočimo sa financijskom i gospodarskom krizom koja je danas postala socijalna kriza koja je dovela do nejednakosti. To je moralna i politička kriza i zato osjećamo tu nepravedu i beznađe, a to je izrodilo ksenofobiju, populizam i sve te druge antievropske ideje koje danas dovode u pitanje kvalitetu demokracije i vladavinu prava u Europi. Kada govorimo o europskim temeljima, danas toga više nema. Niti kada govorimo o kontroli duga, e, niti kada govorimo o proračunskom manjku, to nisu naši temeljni. Naši temelji su u članku 2 ugovora Europske unije. To su temeljna prava ljudi, to su demokracija i poštovanje manjina. I upravo zbog toga moramo vrlo jasno potvrditi da je vladavina prava i da je kvaliteta ta koja trenutno u Europi propada zato što ne postoje mehanizmi koji će zajamčiti učinkovitu implementaciju svih tih načela u državama članicama da postoje kopenhaški kriteriji, postoje također neki kriteriji e, koji ne dopuštaju svima da uđu u taj klub, ali kada govorimo o održanju kvalitete tih e, standarda, u tome smo slabi. Kada govorimo o e, progonima manjina, o diskriminaciji, to su dalje problemi koji postoje u Europskoj uniji. To nije dovoljno ono što je rečeno u komunikaciji komisije iz 2014. i također u dijalogu među državama članicama kroz vijeće je jasno da treba još puno toga načiniti da nam trebaju učinkoviti mehanizmi za provedbu i nadzor i mora postojati e, nekakva srednja točka između e, e, prisile s jedne strane i s druge strane nametanja nametanja prava u skladu sa člankom 7 ugovora o EU zato što na taj način to ne može funkcionirati svi morate znati da demokracija nikada se ne može mjeriti u određenim postocima, nego mora se uvijek provoditi u potpunosti. Zahvaljujem. Gospodin Škripek, imate minutu. Vam predsjedajući, važeni potpredsjedaj Europske komisije, a i namar svojih... Hvala gospodine predsjedatelju. zemlje članice su prirodan, e, je ono područje u kojem se trebaju štititi temeljna prava, bezvladne prave i e, demokracije. Svi smo morali ispuniti kopenhaške kriterije. E sad, ako u Europskoj uniji postoje određeni problemi, onda o tim problemima treba i raspravljati. Bojim se da strogi kontrolni mehanizmi da se to moglo uvesti. Ja znam da tamo gdje prestaje rasprava počinje diktatura. Iz toga e, sam zabrinut e, zbog ovih reakcija u Europskom parlamentu. I također očekujemo od kolega zastupnika više tolerancije, više respekta, e, zato koji ima pozitivno mišljenje o um, prirodnoj obitelji. Znači to da je on predstavlja opasnost za demokraciju. Demokraciju ljudska prava treba štititi. Europska komisija mora um, poštivati, a ne kontrolirati. Mora dati više prostora. Ću također poštivati i suverenost zemalja članica potrebne Ovaj dijalog uz obostrano poštivanje. E, stoga Mislim da je e, svoga zahtjevom da se takav pristup unese u dokumente, a briše onaj dio o e, sankcijama. Imate plavu karticu, prihvaćate li Hvala gospodine zastupniče. Nimalo me ne iznenađuje ovo što ste rekli. Prije nekoliko dana ste se obratili također zastupnicima Europskog parlamenta i izjasnili ste se protiv diskriminacije referenduma koje je provedeno u Slovačkoj. Kako dolazite? kako da, kako vi mislite da se takva diskriminacija može dovesti, odnosno staviti ruku ili pomiriti sa načelom demokracije u Europskoj uniji? Zašto vi mislite da su ta e, mišljenja zapravo u skladu sa temeljnim načelima Europske unije? E, niti jedno manjinu se ne smije diskriminirati, to je sasvim jasno. Istovremeno svi moramo postaviti pitanje što je to e, manjina. Od 1948. godine definirana su e, ljudska prava. Prižno imamo još jednu plavu karticu, prihvaćate li ju? madam president um, you were talking about uh, Govorili ste o vrijednostima, o diktaturi, no nije li istina da je referendum propao zbog toga što je samo 20% posto ljudi je izašlo na referendum. To znači da većina e, stanovništva zapravo podržava i respektira e, LGBT skupinu u Slovačkoj pani, to je v e, e, Poštovana kolegice zastupnice, to je sasvim u redu. Pitanje koliko ih je izašlo e, na referendum je jedno pitanje, no kampanja koja se vodila protiv referenduma nije bila pravična, nije bila poštena i stoga sam protiv toga da se ovdje vrši pritisak na suverenu državu u pitanjima etike ili kada imamo pitanja obitelji, obiteljskog prava, to svaka država može to odlučivati sama za seba. Što se tiče našeg referenduma, to je izraz mišljenja našeg stanovništva. E, Zahvaljujem predsjedateljice. Kada neka država želi pristupiti Europskoj uniji, naši kriteriji su jako visoki. Između ostalog moramo poštivati i prava, temeljna prava i temeljne slobode, te također mora biti riječ o demokraciji koja funkcionira. U čemu je zapravo problem? Problem se događa kada postoji neka zemlja koja u Europskoj uniji e, nema instrumente za provođenje takvih e, prava i ne postoje kriteriji za e, i mehanizmi za kontrolu provođenja tih prava. Ovdje razmišljam, ovdje govorimo o kopenhaškim kriterijima, govorimo o slobodi medija u e, Mađarskoj, govorimo o onome što se dogodilo o Litvi, o homofobnim zakonima, govorimo također i o drugim državama u kojima se diskriminiraju manjine, u ovom slučaju govorim o Romima postoji toliko država članica koje ne poštuju e, gospodarske sporazume i nama je to jasno, ali kada govorimo o ljudskim pravima, te iste države mogu činiti što god žele. Mi ovdje govorimo o pravima naših građana. Imamo imamo i rezultat koji je Alde uspio postići. E, nažalost, prekinula je predsjedateljica. Prihvaćate li plavu karticu? Izvolite. Da, prihvaćam. Monsieur Buda. Kolega Buda. Mikro, s'il vous plaît, monsieur. Mikrofon, molim vas. Hvala. E, htio bih samo postaviti pitanje, znate li da se u Rumunjskoj sve nacionalne manjine imaju mogućnost da pohađaju školu na svom jeziku? Rumunjska je tu uzoran primjer za poštivanje prava manjina u Europi. Kolege, predsjedateljice, ako ako uh, u Rumunjskoj se govori rumunjski u školama, što će se što se događa, na primjer, u Švedskoj? Na primjer, ja sam u Psali uh, izbrojala 32 osobe koje su se borile E, koje su došle u Švecu zato što su bile konstantno diskriminirane u drugim zemljama Europske unije. Gospođa Lunaček. Zahvaljujem, dragi kolege. Mislim da je dobro pitanje da se fokusiramo na pitanje LGBT skupine. Gospodine Skripek, bila sam iznenačena. Vi ste govorili o, e, i pritisku na suverenu državu, govorili ste o Slovačkoj i o, e, u kontekstu ovog e, referenduma, ali zapravo nitko ne vrši pritisak i kada vi kažete bila je to velika kampanja protiv tog referenduma i da to nije bio pravičan, ali ono što sam ja vidjela jeste da ste vi E, dakle vidjela sam kampanju koju ste vi provodili stoga dopustite da imala sam mogućnosti da ne podnom e, e, tim razmom mislimo da je potrebno nam je plan protiv homofobije u Europi. Da zasad nemamo ništa što pomaže LGBT zajednici da ostvari svoja prava i to nam je potrebno, potrebno su nam informacije. Litva je zabranila knjigu bajkama koje sadrže e, osobe, odnosno tematiziraju također LGBT zajednicu. Potrebno su nam instrumente koji će omogućiti da i LGBT zajednicu ostvari svoja prava. Ne možemo sada ovdje imati dijalog i zato ćemo prijeći na sljedećeg govornika, gospodin Šogo, dvije minute. Da, u svakom slučaju može se pozdraviti da se vijeće i komisija također žele posvetiti e, zemljama članicama kada je riječ o temeljnim pravima kao što je to pravna država ovdje. U parlamentu govorimo otvoreno o mnogim temama. Dosadašnja iskustva pokazuje da komisija također kaže da tu nema dovoljno kompetencije, se time ne želi baviti. U vijeću imamo predstavnika zemlja članica, zapravo nikada se nije nije bavila, htjela izražiti slučajeva kršenja prava. I sada mi se ovdje borimo za povjerenje naših građana, moramo otvorno govoriti o problemima. Ako govorimo o demokraciji i pravnoj državi, onda moramo e, iskreno govoriti o tome o kojim se ovdje zemljama e, govori, u kojim zemljama imamo problematično, e, odnosno probleme vezano uz pravnu državu. Ne smijemo tu samo saslušati dakle ne saslušati stajalište i zemalja članica, moramo saslušati i predstavnike nacionalnih imenjina. Njihove pritužbe moraju se uzeti ozbiljno. Riječ je o tome da Europa može napredovati samo ako se problemi ovdje ne stavljaju pod je da nego da ovdje otvoreno govorimo o tome Stoga mislim da rasprava o pravnoj državi može polučiti uspjeh samo ako komisija i vijeće istraže koji su to primjeri najbolje prakse, ako potiče primjere najbolje prakse i potiču da se situacija općenito poboljša. Međutim, taj impuls mora doći od e, institucija Europske unije. Neke zemlje članice sigurno neće biti, se neće obradovati Međutim, ako e, to se ne napravi, onda zapravo samo institucije još jednom pokazuju da ne mogu izajamčiti poštivanje temeljnih prava. Imate plavu karticu. Dragi kolega Vjerujete li da unutarnje ustrojstvo svake države treba određivati tamošnji narod te tamošnji zakoni te da uplitanje u unutarnja pitanja može biti kontraproduktivno? Nem gondolom. Rekao bih ne, ne, ne mislim da je to tako. Madame Kaufmann pour euh, deux minutes. Pozdravljam odluku vijeća da se započne rasprava o zaštiti e, temeljnih e, sloboda, e, demokracije, tolerancije i pravne države. E, te također rasprave o inicijativima kako se može postupiti protiv kršenja istih vrijednosti. Europska unija nije samo zajedničko unutarnje tržište, ona počiva i na zajedničkim vrijednostima. Europska unija mora čuvati i temeljna, pa, pa temeljna prava, temeljne slobode. Samo ako smo vjerodostojni u tom pogledu možemo nastupati vjerodostojno i prema vani. I ne smijemo imati ovdje nikakav sustav poštede za zemlje članice. Po mom mišljenju, dakle, i ovo načelo nezadiranje u, u unutarnje ustrojstvo spojene države nije nešto što možemo ovdje primjenjivati. Nacionalne države članice su e, međusobno povezane i unutarnja politika zemljena članica je sastavna dio unutarnje politike Europske unije. Mjere e, komisije i vijeća je idu one u pravom smjeru. To moram reći da je to samo uistinu prvi korak, ali time e, nemamo jedan zetnički okvir. Mm, Diskusija jednom godišnje u vijeću i to još i za vrata, to nije dovoljno. Vijeće i komisije trebaju još onome razmotriti prijedloga parlamenta. Riječ je o uspostavljenu kopenhaškog mehanizma, to mehanizma e, koji će pod e, ispunjavanje, odnosno pridržavanje e, poštivanja svih prava i sloboda analizirati, provjeravati i to na temelju prijavljivih e, indikatora. Dakle, treba je nam takav mehanizam i tu Agencija za poštivanje ljudskih prava može imati važnu ulogu. Hvala vam, zastupnik Maura Barandiljan. Gracias, presidenta. Este debate nos plantea la necesidad de hacer autocrítica. Autocrítica porque seguimos hablando de la defensa de la libertad. Da moramo postati samokritični Dakle, autokritični zato što i dalje govorimo o obrani slobode izražavanja kao jedna vrijednost, kao vrijednost Europske unije, ali možemo li reći da svi izvršavaju odredbe 11. članka povelja o temeljnim pravima i on kaže da se moraju poštivati sloboda medija i pluralizam. U Mađarskoj nacionalna televizija je medij za propagandu Orbanove vlade. Postoji porez na prihod od reklama koji je usmjeren ka kontroliranju privatnih oporbenih e, medija i novinari su ti koji pate od velikog političkog pritiska. To je nezabilježen politički pritisak, a Vijeće Europe, Europsko vijeće je zapravo, Vijeće Europe je to koje kaže da e, demokratski standardi u Mađarskoj su u itekako e, lošem stanju. Vrijeme je da Europska unija odigra ulogu kako bi osigurala da temeljna prava u svim državama članicama budu poštovana. Hvala. Hvala vam, zastupnik Gospođo eh, predsjednice drage kolege i kolegice, temeljna prava. Temeljna prava i ova rasprava o temeljnim pravima ne, nisu doveli do napretka u Europskoj uniji. Europska unija nije bila u stanju e, da postupi protiv kršenja temeljnih prava u Mađarskoj i drugim zemljama članicama i to iz nekoliko razloga. E, često smo ovdje spominju mehanizme koji su potrebni, da je te potrebni mehanizame sankcija, međutim e, dopustite da naglasim još jedan aspekt. Dokle god nemamo mehanizam ranog upozoravanja u, u koji će nam ukazati na to da u pojedinim zemljama članicama postoje problemi u povidu poštivanja ljudskih prava, ne možemo da dati niti učinkovito odgovor ili dati učinkovito rješenje. E, postupak, e, dakle, u protiv Maljuske je nekoliko puta kritiziran da je bio podložan političkom utjecaju, međutim, ovo, zapravo sada smo samo izloženi e, raspra, političkim raspravama bez jasnih e, rješenja. Hvala. Hvala vam na dvije minute, gospodin Pabriks. Hvala. Ova rasprava pokazuje da nismo savršena institucija, nismo savršeno društvo i da nismo savršene zemlje. Međutim, istovremeno moramo se prisjetiti da je kad kad put upakao popločan dobrim namjerama. Svi se moramo osigurati i svi znamo da su temeljna prava u, u osnovi naših institucija. Međutim, ukoliko pogledamo povijest, možemo vidjeti da su se oni drugačije primjenjivali, drugačije na zapadu i istoku, drugačije na sjeveru od juga. Recimo u Čehoslovačkoj smo primjenjivali neka prava za manjine, ako to nismo morali, to jako davno. Imamo i situaciju sa zemljama koje su se kasnije pridruživale Europskoj uniji sljedeći kopenhaške e, kriterije koje su, bile, e, koje su trebale primjenjivati neke, neke odredbe zakona koje prije nisu postojale. Ova rasprava bi se trebala okrenuti i ka svim principima koji se tiču vladanja u Europskoj uniji, počevši od podjele vlasti. To su i načela kojima odlučuju sudovi, a ne nekakve političke institucije. zato mi se čini da ovdje netko pokušava stvoriti neku situaciju u kojima institucije preuzimaju ulogu sudova i mislim da je to kontraproduktivno. Što više, sjetimo se da i u Europskoj uniji imamo ljude na koje utječu određene nevladine organizacije koje primaju novac ili pak stranke koje dobivaju novac od zemalja izvan Europske unije koje ne brinu za temeljna prava ili demokraciju ili nešto slično, ali unose neslogu među nas. I zato poslužimo se mehanizmima koje imamo, pogledajmo koja je podjela ovlasti i bit ćemo zasigurno uspješniji. Merci. Hvala vam, zastupnica Kinići. Grazie, Zahvaljujem predsjedateljice. Europski sustavi zaštite prava e, koji su razvijeni u okviru zajednice bi trebali osigurati e, ugrožavanje, odnosno zaštitu od ugrožavanja demokracije te poštivanje temeljnih prava Unije. Ali postoje još uvijek e, slabe točke tih sustava. Karta o temeljnim, o temeljnim pravima također nije dovoljno dobro primjenjiva ne samo među kandidatkinjama, nego također i u Europskoj uniji. Kada govorimo o diskriminacijama koje su zaista kontradiktorne kada govorimo o temeljnim pravima, kada govorimo o postupcima e, kršenja e, temeljnih prava, činjenica je da je utvrđeno jako puno ponašanja koji ugrožavaju vladavinu prava. Također i postupci koji su predviđeni člankom 7 ugovora o funkcioniranju Europske unije s obzirom da e, koji govore zapravo o ozbiljnom kršenju tih načela. I zato je ideja komisije da se otvori dijalog o temeljnim pravima u Europskoj uniji te da se aktivira neka vrsta mehanizma za rano upozoravanje e, kada dođe do kršenja e, temeljnih prava te ljudskih prava i kada dođe do kršenja ugovora ili o funkcioniranju ili ugovora Europske unije. Zato tražimo od komisije da bolje definira koncept vladavine prava te sva ona načela koja su vezana uz zaštitu temeljnih prava. U svakom slučaju cijenimo ovaj novi demokratski okvir Europske unije koji smatramo da bi se trebao što prije početi primjenjivati zbog situacija koje danas postaju sve više zabrinjavajuće zato što govorimo o e, marginalizaciji, o isključivanju i o progonima, a to su ozbiljna kršenja ljudskih prava. Hvala vam. Na jednu minutu kolegica Paga Buenas tardes. Puno hvala. Dobar dan. Transparentnost i dobre prakse u demokratskom upravljanju bi, bi, bi trebala biti najbolja e, taktika protiv e, korupcije, ali također i u obrani temeljnih prava. Kada govorimo o nasljeđu stare politike, ona je bila obilježena lošim praksama e, i sada kao da smo mi vlade bili iznad građana, a ne u njihovoj službi. Mehanizam iz članka 7 e, se mora povezati sa člankom 2 ugovora. Neke loše prakse imaju veze sa politizacijom vlasti koja se odvojila od građana i to se naziva kršenjem ljudskih prava. Na primjer u Španjolskoj kada govorimo o sudskoj e, praksi te također o politizaciji naših e, e, vlageni za uzajamnu pomoć, fondova za uzajamnu pomoć je nešto što je također dovelo do neprikladne socijalne kontrole. Manjak demokracije nas čini manje slobodnima i siromašnijima i zato smatramo da trebamo otvoriti dugu i nužno potrebnu raspravu. Zastupnica Makovej. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, Hvala vam. Prije svega, na što mislimo kada kažemo vladavina prava? Građani i oni koji njima vladaju trebaju poštovati vladavinu prava. Ona određuje odnose između svih aktera u društvu, a ne samo između onih koji su na vlasti. Potom, kako razvijati zakone, kako tretirati osumničenike za neke, za neka kaznena djela, kako prikupljati poreze. Pa sve je dio vladavine prava, zato što se tiče propisa koji se moraju promjenjivati. Pravo se mora jednako primjenjivati na sve i ne smije biti izuzetaka. U nedostatku vladavine prava društvo ne funkcionira, pravosuđe i gospodarstvo se susreću sa preprekama. Nema malih ili velikih kršenja vladavine prava. Ima kršenja i točka. Također vladavina prava znači da se moramo ponašati u skladu sa zakonom. Ali to se nekad i ne događa zato što političari često mijenjaju zakone kojim se ne sviđaju. Tada je zakon u njihovom osobnom interesu. Tako imamo situaciju u kojoj Cijela država mora mijenjati svoje ponašanje, a ne taj jedan političar koji mijenja zakon kako god poželi. Vladavina prava također treba značiti čvrste i trajne zakone kako bi ih svatko mogao slijediti. Parlamenti su prije svega zaduženi za razvijenje jasnih zakona i govornica prekinuta. Dvije minute za gospodina Niedermullera. Hvala, gospođo predsjedateljice. Europski parlament e, i može s pravom biti ponosan na to e, da se posao da zalaže za ljudska prava i temeljna prava. To je vrlo važno jer to je sama bit Europske unije, to je osnova Europske unije. Nekolicina je postavila pitanje, ovo postavit ću ga i ja. Očekujemo li od zemalja e, kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji da poštuju naša temeljna prava? Da, ali što je s onima koji su već član punopravna članica Europske unije, a ne pridržavaju se i ne poštuju ljudska prava. Rekli ste, nema neliberalne demokracije. Vi to znate, ja to znam, da je mađarska vlada izgradila neliberalnu demokraciju. Ja razumijem da parlament i komisije su već, već zamoreni ovim problemima mađarske vlade. Međutim, pitanje je što će se dogoditi ako ni komisija ni parlament se ne zalažu za temena prava. Što ćemo reći građanima koji jer se njihova e, prava krše jer nemaju pravne sigurnosti. I ovdje u parlamentu imamo demokratske snage koje iz e, političkih razloga ili e, razloga klubske pripadnosti zapravo podržavaju to. Što možemo napraviti? Mislim da ne možemo, ne smijemo okrenuti leđa ovime pitanjima. Ne smijemo biti kukavice, ne smijemo, moramo se po svaku cijenu zalagati za ova prava. Europska unija nema nikakvu drugačiju budućnost, osim budućnosti po, eh, koja će se temeljiti na našim temeljnim pravima. Trebamo razraditi učinkovite mehanizme kako bismo preventivno mogli djelovati, moramo eh, raditi monitoring diljem Europe, moramo biti hrabri smjeni, od eh, poduzeti odlučujuće korake, ne smijemo biti kukavice, ne smijemo se skrivati jer to bi onda znači, bi značio kraj Europske unije. Hvala, gospođa Bilbao. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Europa je demokracija i ljudska prava i ne možemo odgovoriti na prijetnje protiv naše sigurnosti tako da odrežemo slobodu. Teško nam je bilo postići to, a sada kada to prakticiramo to nas čini boljima. okončiti s time e, je cilj zapravo terorizma i zato trebaju europske institucije zajamčiti da se sve države članice ispunjavaju kopenhaški kriterije. Ja čestitam Aldeu i također našoj predstavnici za e, zaštitu ljudskih sloboda koja brani te ideje u prijedlogu sporazuma za demokratsko upravljanje. Nije lako, ponekad trebamo staviti prst na ranu. U Španjolskoj, na primjer, žele doživotni, e, e, uspostaviti doživotni zatvor sa mogućnošću pomilovanja ili pak političke aktivnosti navesti kao zločine. Ja bih htjela da u toj neovisnosti koju pokazuje zapravo e, pravosuđe u Europi, da europske institucije kao što su danas napravili e, po pitanju španjolske odluke o okvirnoj odluci 2008. 909 e, o kaznenom postupku i uvažavanju međusobnom priznavanju sudskih odluka, da je to nešto, da su to granice koje se ne smiju, ne smiju nadići. Europa treba sredstva i prekinuta je govornica. Hvala. Europska unija nije samo gospodarska zajednica, nego zajednica vrijednosti i to je ono što je zapisano 1993. godine u kopenhaškim kriterijima. Međutim, od tada neprestano vodimo rasprave, prižavaju se zemlje članice tih kriterija nakon pristupanja Europskoj uniji, to je politički kontroverzna rasprava i a sada imamo samo općenite mehanizme sankcije. Trenutačna situacija nije zadovoljavajuća zbog toga što zato pojedine zemlje članice, primjerice Mađarska, e, se e, ne poštuju one obveze koje su preuzulu. Potreban je mehanizam koji će utvrditi jasne obveze i to sada odgoditi ne bi bilo e, dobro i to bi ugrozilo budućnost Europske unije. Madame Hvala predsjednice. Europska unija e, temelji se na temeljnim pravima. To je jednakost, sloboda, demokracija, poštivanje ljudskog dostojanstva, ljudskih prava i pravne države E, e, ako se država želi pridružiti Europskoj uniji mora poštivati Kopenhašku konvenciju. Ti kriteriji ne važe samo u trenutku pristupanja već svakog dana. E, usprkos tome temeljna prava nisu zaštićena jednako u svim državama članicama. Ona se krše i ignoriraju unutar Europske unije. Ranjivi, Romi, LGBT zajednica, novinari i e, migranti i tražitelji azila žrtve su diskriminacije i nasilja. Kako bi kopenhaški duh e, zaživio Europski eh, parlament je zatražio mehanizme koji će osigurati poštivanje ljudskih prava. To je logika stalnog dijaloga eh, i eh, mehanizma koji kažnjava kršenje mehanizma. Članak 7 dozvoljava da se suspendira država članica koja ozbiljno krši prava Europske unije E, komisija imali, e, li ona e, namjeru da ustanovi učinkovite mehanizme za zaštitu ljudskih prava. Imate plavu kartu od gospođe Podolski. Prihvaćate li je? Gospodin Zadovski ima riječ. 30 sekundi. ovdje e, e, slušam s čuđenjem ovo javljanje za riječ. E, imam dojam da je Europa područja gdje se ljudska prava gaze nogama ako slušamo ova zadnja javljanja za riječ. To mišljenje uopće ne dijelim moramo više vjerovati e, demokratskim tradicijama država članica. Što tražite? Koje mjere treba poduzeti? E, ovo, to je bilo pitanje e, o plavoj kartici. Želite li reagirati na to? dok bude bilo kršenja ljudskih prava u Europskoj uniji tražit ćemo njihovo poštivanje. To je karakteristika Europske unije. Gospodin Kikos ima jednu minutu. prije kratkog vremena sam bila na Cipru i tu se pokušalo objasniti e, turskim kolegama što znači poštivanje ljudskih prava. E, to je e, jedno od temeljnih prava u Europskoj uniji. I još nešto. Imamo slučajeva i mehanizama koji se krše. Pravna država ima instrumente koji ne funkcioniraju uvijek, a to je prijetnja za slobodu u Turskoj. Pitanje je stoga što možemo učiniti? Mislim da e, postoji potreba za jednim novim sustavom. Već smo o tome govorili. To bi moglo e, funkcionirati djelotvorno. To je djelotvornije. To je važno za demokraciju. Sada imamo catch the eye postupak. Imamo osam javljanja za riječ. Gospođa Sulinji ima riječ. gospođo predsjednice da bi se ušlo u Europsku uniju svaka zemlja mora imati stabilne institucije koje jamče demokraciju. Moramo imati vladavinu prava u toj državi i zaštitu manjina. To je citat iz e, Kopenhaške konvencije. I Slovenija je morala ispuniti te kriterije. Nažalost, slika u mojoj zemlji je drugačija i sada slavamo 24. godišnjicu nezavisnosti nezavisnosti, ali naša tranzicija je još uvijek neuspješna. Recimo, žalosno je stanje u slovenskom pravosuđu. Neki se ljudi e, osuđuju na temelju indikatora, a neki na temelju E, nezadovoljavajućih dokaza. Imamo mnogo problema u pravosuđu. E, pravosudni sustav u Sloveniji je glavna prepreka za e, slobodno i demokratsko društvo. Stoga pozivam Europsku uniju da slijedi situaciju u Hvala lijepa. Strateški okvir Europske unije za demokraciju i ljudska prava je E, korak naprijed za Europsku uniju. E, tu treba mnogo učiniti. E, imamo demokratska prava, socijalna prava, kulturna prava. Moramo se boriti protiv diskriminacije, protiv kršenja prava žena. Ono što gospodin Timmermans radi je vrlo dobro. Povelja o temeljnim pravima je sada pravno obvezna. Prema tome ne možemo gledati samo e, rezolucije o cenzuri. Moramo jamčiti poštivanje, moramo poticati poštivanje ljudskih e, prava prema kopenhaškim kriterijima. To mora biti prostor koji ne pokriva samo Europu. Gospodin Marijas ima jednu minutu. Govorit ću grčki. E, ovdje imamo dvostruki jezik u Europskoj komisiji. Da li smatrate da je to oportuno? E, u siječnju e, se sastao odbor za predstavke i rekli smo da memorandum o Grčkoj krši ljudska prava kad e, rečeno je onda da to nije predmet Europske unije politički govoreći to je neprihvatljivo stajalište nemamo područja gdje ljudska prava ne treba poštivati ljudska prava su integrirana u pravo Europske unije e,

E, e, Evropska unija ima pravo e, da sudi o demokraciji u drugim zemljama Venezuela, Kuba podržavamo nevladine organizacije u tim zemljama a ta ista unija osigurava da E, e, e, je, ima tisuće ljudi koji živi, žive u siromaštvu. Na to se treba podsjetiti. Evropska unija da kaže da moramo imati demokratski sustav, slobodno tržište i tako dalje. Međutim, tu ima i mnogo problema jer mi smo hipokritični i miješamo se u unutarnje poslove drugih država i e, pri tome pokazujemo pre, država. I Engleska nema pravo, e, nema potrebe za europski okvir za ljudska prava. Mi da razvijemo demokraciju već osam stoljeća Međutim, ta je demokracija šuplja sada jer e, uglavnom zakoni dolaze od Europske unije. Imali smo vladavinu prava koja se razvijala od Alfreda Velikog, ali sada naša, naše pravo zamjenjuje europsko pravo. Imamo političke odluke koje donosi i Europski sud pravde E, slobode, habeas corpus su zbrisane mjerama recimo nalogom za uhićenje. E, mi smo imali takozvano common law, običajno pravo i e, Bill of Rights, dakle povolju o pravima. Naša su temeljna prava sada ugrožena europskim pravom. Gospođa Gaul ima jednu minutu. E, gospođo predsjednice. E, sud treba donositi odluke, a ne drugi forumi. E, svaka vladavina prava može funkcionirati samo ako analizira postojeće probleme, a ne probleme koji se umjetno stvaraju, zasnovano na političkim frustracijama ili izvještajima u medijima E, koji se često e, ponavljaju. E, Mađarska ne ugrožava evropsko vrijednosti. Mađarske građane ne treba braniti od njihove vlade. Mađarski građani to shvaćaju. Moramo se usredotočiti na stvarne probleme i na to bih vas htio podsjetiti povjereniče. Moramo sve mjeriti istim maršinom E, e, nacionalne manjine naravno treba zaštititi kao jednakopravne e, građane. Gospođa Flestikova ima jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice. Ja sam često pratila situaciju i praćenje ljudskih prava u ovom parlamentu. Moram reći da na nekim e, područjima ta zaštita temeljnih prava je slaba e, u Europskoj uniji treće zemlje koje ne poštivaju ljudska prava se kažnjavaju mi imamo jedan sustav kako osigurati e, poštivanje ljudskih prava u državama članicama. E, ponosna sam e, na Slovačku i slovačke građane Eh, jer eh, oni ne podnose neke žalbe. Imamo instrumente u Slovačkoj koji eh, sprečavaju govor mržnje u, drugim zemljama. Hvala gospođo predsjednice. Hvala gospođo predsjednice. Ja ću reagirati na neke primjedbe koje smo ovdje čuli. U prvom redu načelo. Načelo je sljedeće. E, e, kroz našu povijest smo naučili da e, demokracija nije garant za poštivanje i ljudska prava. Stoga smo ovdje govorili o ovom okviru za poštivanje ljudskih prava. Moje rezerve i moje odbacivanje nečega onoga što se zove neliberalna demokracija ne možete koristiti argument demokratske e, većine, čak je ona dvotrećinska, da oslabite propise e, pravila o poštivanju e, ljudskih prava ljudska prava u državama članicama se ne mogu slabiti. Na tome se temelji Europska unija i to E, se odnosi na svaku državu članicu i mi ne možemo reći to je miješanje u unutarnje poslove. Nitko nije prisilio e, neku državu članicu da potpiše e, Lisabonski ugovor, niti povelju o temeljnim pravima. Ali ako ste to ratificirali, onda ste obvezni da te dokumente poštujete. Načel ostaje ako pogledamo situacije u našim državama članicama, moramo gledati i demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava. Ne možete ih razdvojiti. Drugo, moram reći da argumenti gospođe Inentfel imaju grešku na dve razine. prva razina je sljedeća. E, buduće vladavina prava i ljudska prava su e, isto tako važni kao ekonomsko udruživanje u Europi e, onda gledajmo ekonomsku suradnju isto kao i ljudska prava. Međutim, takva mehanika ne postoji. proračunski deficit, razina državnog duga, tu nemamo ista mjerila kao kod ljudskih prava. E, to, e, to, e, tu bi došlo do strašnog gubitka energije kad bismo ušli u takav mehanizam. Drugi razlog zbog čega mislim da je taj argument iskrivljen, ova komisija je rada tri mjeseca. Mehanizam je uveden u prosincu. Mi Trebamo tom mehanizmu dati šansu. Nije fer da kažemo e, e, ovo je nova igračka, novi mehanizam koji se može usporediti sa paktom o rastu i stabilnosti. To je pogrešan argument. E, rekao bih onima grčkim kolegama, ja govorit ću engleski jer ne govorim grčki, E, ako želimo da ESM bude dobar mehanizam, e, onda e, odgovornost leži na državi da primjenjuje taj mehanizam u skladu s europskim pravom. Pozdravljam one koji su potakli pitanje ljudskih prava, ali ti se ljudi moraju distancirati od izraza mi svi znamo da mladi ne plaćaju, e, ti i ti ne plaćaju poreze. To se ne odnosi na vas e, ili vaše kolegu, ali svi mi snosimo odgovornost ako se to događa u našoj državi članici. Moramo se dignuti protiv toga i usprotiviti tome Što se vas tiče, e, drago mi je da to čujem. E, čuo sam od nezavisnih Grka a, neke primjedbe o tome. E, općenito govoreći, ako želimo da popravimo sad situaciju na području ljudskih prava, moramo biti odgovorni. A ako trebamo imati nezavisni mehanizam, komisija jeste nezavisni mehanizam E, moramo pozvati države članice na odgovornost ako krše slobodu tiska, e, pravosuđa, e, nevladine organizacije i tako dalje. Moramo biti angažirani na tome. Moramo koristiti mehanizme koje imamo, oni moraju postati učinkovitima. Prije no što govorimo o novim mehanizmima. Hvala lijepa. E, sada gospođa Kalminja govori u ime vijeća. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, časni članovi parlamenta, vrlo pažljivo sam slušala vaša mišljenja tijekom ove rasprave. Kao što sam na početku rekla, Europska unija ne počiva samo na poštivanju temeljnih prava, nego i na vladavini prava. Sve države članice moraju osigurati da u svom unutarnjem poredku se slijedi to ključno načelo. Politički dijalog pokrenut u prosincu 2014. na prvim zaključcima vijeća osigurava da se poštuje vladavina prava i da države članice uvedu osiguravajuće mehanizme da se to poštuje u njihovim društvima. Ovo će nam pomoći osigurati da vladavina prava bude i dalje zajednički cilj ove unije. Prvi potpredsjednik je spomenuo pristupanje Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. 18.12.14. imamo mišljenje Europskog suda upravo o tome. E, nadamo se da ćemo dobiti prijedlog komisije o nastavku na ovom putu. Vijeće i dalje čvrsto podržava ovaj smjer. Pristupanje jest obveza, a ne opcija. Zaista je važno da smo vidjeli kako i sud ovdje u Strasburu e, podržava taj mehanizam. Slažem se s prvim potpredsjednikom kako moramo ocijeniti potencijal postojećih postojećih mehanizama, a u ovoj godini moramo naučiti kako ćemo ih koristiti. Vijeće smatra da politički dijalog ima potencijal ako se koristi u skladu s načelima koje smo zacrtali u zaključcima u prosincu prošle godine. Tu se nalazi dodana vrijednost, a ne u nekom novom mehanizmu monitoringa. Uvjerena sam da će iz, ovih, e, iz ovog kursa proizaći nove preporuke i da ćemo unaprijediti našu suradnju s komisijom i s Europskom parlamentu. Zahvaljujem na ovoj raspravi i zahvaljujem vam na pažnji. Hvala gospođo Ljudiba.